u suprotnom e, ta će ispravka biti objavljena u zapisniku ovog, ove sjednice. U srijedu ću e, potpisati dva zakonodavna akta koji su e, usvojeni i tekstovi će biti objavljeni u zapisniku sa ovog, ove sjednice. U vezi sa poslovnikom za riječ se radi, javio Zastupnik Kati, izvolite. Gospodine predsjedniče, od posljednje sjednice parlamenta u Irskoj se dogodila užasna tragedija e, pri čemu je deset ljudi izgorilo u svojim krevetima e, uz vaše e, slaganje predlažem da izražimo sućut članovima obitelji žrtava. Također jedan pripadnik policije je ubijen na dužnosti i također predlažem da uputimo znakove e, e, izraze sučuti njegovim članovima obitelji i da to uđe u zapisnik sa ove sjednice. E, mi ćemo naravno provjeriti ovo što ste rekli i postupiti na odgovarajući način. prema pravilniku e, e, članku 186 e, poslovnika za riječ se javio zastupnik ferera Gospodine predsjedniče, želim skrenuti vašu pozornost na situaciju koja je izuzetno ozbiljna. Radi se o apsurdnom miješanju vaših službi koje pokušavaju ograničiti mogućnosti djelovanja za zastupnike. Govorim o pisanim pitanjima i novom tumačenju pravila u vezi s tim e, razlozi koji su dati E, sada se dovode u pitanja. Ja postavljam pitanje tko e, odlučuje o tome i na temelju čega, da li je jedno pitanje ili nije hitno ako zastupnik postavlja pitanje. Moramo znati kriterije na, kojima, na temelju kojih se donose te odluke. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Joao Ferreira. E, skrenuta mi je pozornost na to da želite podnijeti ove zahtjeve. Ja vam u ovom trenutku odgovarajuće interpretacije e, članka 130 ne mogu sada iznositi, ali rečeno mi je da je analiza e, u da je u tijeku izrada analize i da će vam biti dostavljena na vrijeme gospodo na temelju članka 190 pravilnika e, dostavljen vam je zastup, dnevni red, ja vam predlažem sljedeće izmjene. Obe izjave potpredsjednika